Bien, mes chers collègues. Uvaženi kolege. La séance commence. Otvaram sastanak. Malo kasnimo. Imamo puno posla posebno od 10 do 11 kada imamo saslušanje povjerenika Levandovskovi i Georgijeve. Govorit ćemo o potrebama za sredstvima za plaćanje u Europskoj uniji u ovoj fazi u godini. Naime, ima nekih problema vezano uz humanitarnu pomoć, zato smo pozvali povjerenicu Georgijevu, ali i vezano uz neka druga važna pitanja. Imajući u vidu visoku razinu neplaćenih troškova krajem 2013. posebno iz strukturnih fondova. Molim za malo tišine. Vidjeli ste dnevni red. Htio bih skrenuti vašu pozornost na jednu točku. Ukinut ćemo tijekom glasovanja tu točku. Dakle, počet ćemo s glasovanjem. Ako nemate karticu za glasovanje, molim da je nabavite jer će vam trebati. Tijekom glasovanja nećemo glasovati izvješće Gariga o projekcijama proračuna parlamenta. I to zato što predsjedništvo još uvijek nije zauzelo stajalište o tome. Dobili ste u materijalima činjenicu da je predsjedništvo dobilo brojke, odnosno da ih je da nije konačno, da brojke nisu konačno odobrene i s obzirom da nemamo konačno mišljenje predsjedništva nismo u mogućnosti danas glasovati u tom izvješću. Daćemo sve o sebe kako bi završno glasovanje o ovom prijedlogu na plenarnoj sjednici bilo u travnju, a to podrazumijeva da će tajništvo donijeti odluku 10. ožujka. To bi nam e, omogućilo da zatim e, o tome raspravljamo na odboru za proračune, dakle 19. ili 20. ožujka, te bismo onda mogli glasovati o tome na plenarnoj sjednici u travnju. Što se tiče ostalih glasovanja, to će ići kako je predviđeno. Vezano uz e, priopćenja predsjednika, mogli ste Dakle, to se sve nalazi u newsletteru, u biltenu. Zatim imamo dva zapisnika koja treba odobriti sa sastanka od 22. siječnja i 12. veljače. Do kraja sastanka, ako ne bude nikakvih primjedbi, smatrat ćemo da su zapisnici usvojeni. Predlažem da onda krenemo na glasovanje. Počet ćemo od e, općih smjernica za proračun za 2015. Izvješće Eider Gardija Zabal. Lijepo vas molim da uzmete popis za glasovanje. Imate li svi popis za glasovanje? Dva izvješća. Krećemo od izvješća EIDER, to je izvješće o općim smjernicama za proračun za 2015. Prvi amandman, izvjestitelj je protiv, tko je za? Jedna osoba, tko je protiv? Dvije, pardon, prostite. Tko je protiv? Puno, imali suzdržanih? Odbija se. Kompromis broj 1 izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? 1, 2, 3. Ima li suzdržanih? Nema suzdržanih. Usva se. Tu imamo niz amandmana i to znači Dakle, to su 2, 3, 4, 5, ali ne i šesti amandman. Klub zastupnika liberala traži da se šesti amandman stavi na glasovanje kao dodatak. Dok se priznaju e, proračunski problemi na nacionalnoj razini i napori za konsolidaciju proračuna od strane država članica. Dakle, to bi trebao biti dodatak. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Imali suzdržanih? Usva se. Većina je za. Dakle, to je dodatak. 7, 8, 9, to smo već riješili. Ispričavam se, sedmi i osmi, ali ne i deveti. Riječ je o novom stavku Richarda Ashwortha. Izvjestitelj je protiv. Tko je za deveti? Jedan, dva, tri. Tko je protiv? Većina, očito. Imali suzdržanih? Nema suzdržanih, odbija se. Deseti amandman. Usmeni amandman Pučana dakle da se doda na kraju rečenice pod uvjetom da to ne poveća dodatno birokratsko opterećenje. Međutim, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Molit ću da idemo na elektroničku provjeru, da vidimo da, da smo svi budni. Glasujemo o desetom amandmanu. Očito da nam uređaji ne rade. <laughs> okay. Half awake, okay. Još su uspavani. Vi ste protiv. Ok. So, vote, vote, vote, vote. Molim da glasujete. Vote, il en manque deux, il en manque un. Nedostaje dva, jedan. Ne radi. Dobro. Okay, everybody's uh, okay, it works. Okay. Izgleda radi. Dobro da vidimo koji je rezultat. Imamo 19 glasova za, 13 protiv, 1 suzdržan i usvaja se. Drugi kompromis, tko je za? tko je protiv, Tko je protiv? 1, 2, suzdržani, usvaja se. Idemo sada na treći kompromis. Ispričavam se, imamo i zahtjev kluba zastupnika liberala da se drugom kompromisu doda sljedeće. Posebno mladi i zapošljavanje osoba starijih od 50 godina. Da, znači osobe starije od 50 godina. Da, izvrsno, mislim da je to vrlo dobar prijedlog. Ja sam za. Nažalost, izvjestitelj nije za. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Većina je protiv. Idemo na treći kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Jedan, dva. Imali suzdržanih? Dobro, usvaje se. Ovdje nije bilo dodataka. Liberali nisu ništa tražili. Idemo na 22. Dakle, 22. amandman uz usmeni amandman. Izvjestitelj je za. Tko je za? Tko je protiv? 1, 2, 3. Imali su suzdržanih? Usvaja se. Treći amandman, Dominik Rike, izvjestitelj je protiv. 23. ispričavam se. Tko je za? 1, 2, 3, 6. Dobro, nije loše. Tko je protiv? Uglavnom socijalisti guje. Imali suzdržanih. Jedan suzdržani glas, većina je za. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? 1. Imali suzdržanih? Usvaja se. Dolazimo do stavka petog, 28. amandman Monike Holmeier i usmeni amandman izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zajedno s usmenim amandmanom. Isto vrijedi za 29. amandman, ista autorica i usmeni amandman izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, jedan suzdržani glas, dva. Usvaja se. Idemo na 31. amandman Monike Holmajer. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Čini mi se da je usvojen, ali napravit ćemo provjeru. Svi imaju karticu, osim Gorana Ferma koji je protiv. Zatvaram glasovanje. 23 za, 10 protiv i jedan suzdržani glas, dakle usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Tu je i stavak sedmi obuhvaćen. Dakle, to je sve. Imamo još 34. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? George Lyon. Jedini. Ne, i liberali, i svi liberali. Dobro, tko je protiv? Svi oni koji nisu liberali. Imali suzdržanih? Odbija se. 36. amandman gospodina Morgantija. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Autor. I liberali. Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Kompromis broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Dva. Imali suzdržanih? Usvaja se. Tu je i deveti stavak. 42. je povučen. 43. Monike Holmajer, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Dva, tri, četiri. Imali suzdržanih? Usvaja se. To obuhvaća i deseti stavak. Prelazimo na amandman 47. liberala. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? autori, tko je protiv? Uglavnom svi ostali. Imali suzdržanih, odbija se. 48. Monike Holmajer, izvjestitelj je za. Tko je za? Hvala, tko je protiv? Četiri. Imali suzdržanih? Usvaja se. Osmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? 1. Imali suzdržanih? Usvaja se. To obuhvaća i 12. stavak. Prelazimo na 13. stavak. 56. amandman kluba zastupnika liberala. Izvjestitelj je protiv. 55. E, pardon. Gospođa Andreasen. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. 56. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? autori tko je protiv, svi ostali imali suzdržanih, odbija se. Prelazimo dalje na 57. Jan Muldera, izvjestitelj je protiv, tko je za, klub zastupnika ALDE, tko je protiv, ostali, odbija se 58. Monike Holmajer, izvjestitelj je za, tko je za, ima vas dosta, tko je protiv, Tri glasa protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Deveti kompromis, tko je za? Hvala, tko je protiv? Jedan protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Prelazimo na amandman 60. Jan Muldera, izvjestitelj je protiv, tko je za? Šest, tko je protiv? Više od šest, imali suzdržanih, odbija se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Nedostaje jedan glas. Dobro, zatvaram glasovanje. 30 za, 2 protiv i 3 suzdržana glasa. Čestitke izvjestitelju Eider je također izvjestitelj za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda i sada će nam održati izlaganje budući da nismo do sada imali priliku o tome govoriti. Izvoli. Simplemente para explicar a los miembros de esta Hvala. Htjela bih se obratiti članovima odbora vezano uz ovo izvješće. Naime, bilo je dosta hitno da ga usvojimo. Bilo je nekih dvojbi na sastanku koordinatora i zato smatram da treba objasniti o čemu se radi. Radi se o povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda u kojemu mi sudjelujemo kao institucija i prema tome moramo donijeti odluku o tome e, jesmo li s time suglasni ili ne. Naravno da ćemo to prihvatiti premda treba napomenuti da se naše mišljenje donekle razlikuje od mišljenja vijeća. Ja sam za to da glasujemo za mišljenje, za stajalište parlamenta, da imamo okvir za pregovaranje, onda ćemo u četvrtak vidjeti možemo li se dogovoriti s vijećem. Jedina razlika u stajalištu između parlamenta i vijeća odnosi se na dividende e, koje mogu nastati slijedom odobrenja za korištenje kapitala. Dakle, riječ je o ulaganjima koja će pomoći javnim i privatnim fondovima, a naravno to bi trebalo pomoći malim i srednjim poduzećima. Parlament se od početka zalagao za tu ideju. Mi smo to ugradili i u neke druge zakonske prijedloge kao na primjer u pakt za rast i zapošljavanje. Jedina, dakle jedino jedin, nesuglasica uglavnom oko dividendi. Mi smatramo da se to treba vratiti u fond, međutim to nije mišljenje vijeća. Ovo je prvi puta da imamo raspravu o toj temi, dakle E, očito je da se neki u vijeću ne slažu s našim prijedlogom oni smatraju da e, se trenutno ne bismo trebali baviti ovim pitanjem što se tiče parlamenta kao i kada je riječ o drugim inovativnim financijskim instrumentima mi smatramo da sada jest trenutak za to Dakle, što se tiče samog sadržaja izvješća i načina na koji će se novac koristiti e, i samog povećanja kapitala, mislim da tu nema nikakvih razlika, da se svi slažu, svi žele da izvješće što brže prođe kako bismo ga mogli dati na glasovanje na plenarnoj sjednici u travnju i onda bi to moglo doći na sastanak odbora u svibnju. Dakle, govorim o odboru fonda. Na taj način će se fond moći početi koristiti, a to je ono što nas u konačnici najviše zanima. Hvala. Ajder. Ehm, Hvala. Dobro jutro. Ne želim eh, komentirati sadržaj Mislim da se slažem sa izvjestiteljicom, međutim htjela bih e, spomenuti nešto vezano uz postupak. Ovdje na popisu se ne spominje član kluba zastupnika GUE Jürgen Klute. On je imenovan kasnije. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, htjela bih da se to uzme u obzir kako ne bismo kasnije imali problema. Dobro, to smo, e, to smo dobro, to ćemo predvidjeti. Hvala Elda. Mislim da smo svi shvatili da ćemo glasovati o uvjetima novoga članka 70 poslovnika i da ćemo dakle glasovati o mandatu za pregovore. Za to nam je potrebna apsolutna većina glasova članova ovog odbora. Prema tome, mi ćemo izići s prijedlogom da se glasuje elektroničkim putem. Na taj način ćemo raditi sukladno članku 70. Svi imate popis za glasovanje. Imamo pročišćeni amandman izvjestitelj, izvjestiteljice tko je za ispričavam se taj pročišćeni amandman iz tehničkih razloga mora biti dopunjen usmenim amandmanom članak 2a mislim da je izvjestiteljica sluša, dakle komisija će pratiti kako ciljevi iz prvog članka se mogu postići ovom odlukom, te će podnijeti dva izvješća Europskom parlamentu i vijeću, te jedno privremeno izvješće do 31.12.2016, a konačno izvješće do 31.12.2018. godine. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Prvi amandman. Tko je za? Izvjestiteljica je protiv. Tko je protiv? Većina. Dobro, odbija se. Što se tiče završnog glasovanja, prvo glasovanje o amandmanima zakonodavnog prijedloga elektroničko glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 34 plus 1, 35 za, 1 protiv, nema suzdržanih. Imamo sada drugo glasovanje. Ne još. Dakle, drugo glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije. Opet idemo, molim, elektroničko glasovanje. Svi su glasovali. Dobro, 34 plus 1 je 35, jedan protiv, nema suzdržanih i sada imamo treće glasovanje i tu nam treba kvalificirana većina, odnosno apsolutna većina. Otvaram glasovanje. Riječ je o glasovanju za otvaranje međuinstitucionalnih pregovora. Dakle, glasujemo o mandatu za pregovore. Tu se istovremeno odobrava tim za pregovore, a to će biti Eider, Dominik Rike, Jan Mulder, Elga Truppel, Richard Ashworth, Jürgen Klute i Claudio Morganti. Dakle, to su članovi pregovaračkog tima. Od Zatvaram glasovanje. 33 plus 1 je 34 za, 1 je protiv, nema suzdržanih i dakle imamo više od potrebne kvalificirane većine. Hvala Ajder. Sada prelazimo na glasovanje o izvješću koje se odnosi na Fond za prilagodbe globalizaciji za općinu Valencija. Ima više amandmana, dobili ste popis za glasovanje. Kao prvo glasovanje Berez i ostali, izvjestitelj je za, tko je, za, tko je protiv. Dva protiv suzdržani, usvaja se. Zatim imamo amandman istih autora i usmeni amandman. Tko je za? Izvjestitelj je za. Tko je protiv? Jedan protiv. Imali suzdržanih? Usvaja se. Imamo šest amandmana istih autora. Izvjestitelj je za. Možemo li o tome glasovati skupno? Tko je za? 3, 4, 5, Tko je za? Tko je protiv? 1, 2. Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Dva protiv. Imali suzdržanih? Jedan suzdržani iz GUE. Usvaja se sedmi amandman, isti autori e, i usmeni amandman. Izvjestitelj je za. Tko je za? Tko je protiv? 1, 2. Imali suzdržanih? Dva suzdržana glasa. Usvaja se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 32 plus 1. 32 za. Usvaja se i čestitke gospodinu Dardenu. Imamo dva izvješća gospodina Alfonsija. Krećemo od izvješća o sporazumu o partnerstvu u sektoru ribarstva sa Republikom Sešelom. Imamo glasovanje o protokolu i o mišljenju. Za protokol tko je za? Protiv? 1 suzdržani usvaja se Molim sada da glasujemo elektroničkim putem o mišljenju. Glasujte, molim. Svi su glasovali, 34 za, plus 1 je 35, 1 protiv, 1 suzdržani. Usvaja se. Sada prelazimo na sporazum između EU-a i Komora. Najprije ćemo imati glasovanje dizanjem ruke o protokolu. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv. Imali suzdržanih? Nema suzdržanih. Usvaja se. I sada glasujemo elektroničkim putem o završnom mišljenju, tekstu mišljenja. Molim da svi glasuju. 35 plus 1 je 36 za, 1 protiv, nema suzdržanih. Usvaja se čestitke gospodinu Alfonsiju. Što se tiče glasovanja, imamo i točku 19 koja se odnosi na proračun. Riječ je o prijenosu sredstava koji odgovara onome što smo glasovali vezano uz Valenciju. Dakle, mislim to je isto glasovanje. Tko je za taj prijenos? Hvala. Tko je protiv? Jedan, dva suzdržani. Da, isto je glasovanje kao i malo prije, prema tome to je sve logično. Što se tiče ostalih dijelova proračuna. E, Monika nam ne predlaže nikakav prijenos, tako da smo time završili glasovanje. Imamo 15 minuta do dolaska povjerenika. Predlažem da prijeđemo na temu vlastitih sredstava. Ako je Ivajlo Kalfin ovdje, a ispričavam se, An Jensen, ako je ona spremna, možemo krenuti. Htio bih napomenuti da su izvjestitelj Jean-Luc Dean ima zdravstvenih problema. Nažalost, imao je operaciju. E, moram to spomenuti jer je to jutros bilo i u belgijskom tisku. Zato sam ga htio ispričati zbog ovog izostanka u ime svih e, članova odbora za proračune. Naravno, svi želimo Jean-Lucu da se što prije oporavi. E, ovo izvješće kao i sve što se tiče vlastitih izvora prihoda u nadležnosti je dva izvjestitelja i sada dajem riječ An. Hvala vam. Izradili smo nacrt izvješća za tri različita teksta. Imamo okvir za vlastite resurse. Riječ je o tehničkom tekstu, dvije uredbe o vlastitim sredstvima i ova tehnička su one kroz koje se možemo izraziti. Tražilo se naše mišljenje, međutim nemamo velike ovlasti. Međutim, provedbene mjere prema Lisabonskom ugovoru vele da sudjelujemo u procesu izdavanja suglasnosti i Jean-Luc i ja smo se složili da predstavimo izvješće o nacrtu odluke vijeća o vlastitim resursima kojim ćemo izmijeniti ove propise na način da izmijenimo uvodne izjave koje se odnose na činjenicu da su nam potrebni vlastiti resursi, to na način na koji se to spominje u ugovorima, te u odnosu na rad visoke skupine o vlastitim resursima. A naravno vijeće se s tim može složiti ili mogu reći to nam se ne sviđa i zaboraviti na to, tako funkcioniraju stvari. Međutim, mi smo poslali signal da nismo zadovoljni situacijom u kojoj se sustav vlastitih resursa uopće nije promijenio, odnosno postao je manje razumljiv, manje transparentan sa više rabata situacija nije baš dobra. Kad je riječ o provedbenim mjerama, Imamo prijedlog vlastitog teksta rezolucije u kojoj je opisano koje je stajalište parlamenta po ovom pitanju, kako izražavamo žaljenje što smo u situaciji u kojoj imamo evropski proračun baziran na sistemu kako dobiti vlastiti novac natrag, umjesto da imamo proračun za evropsku uniju koji je europska dodatna vrijednost i koji ne koristiš samo zato što ti je zgodno dobiti vlastiti novac natrag, već da je riječ o proračunu koji je dobar za Europu. Također se pozivamo na činjenicu da smo podržali prijedlog komisije o novim vlastitim sredstvima, na primjer kada je riječ o PDV-u, Nismo do sad postignuli sporazum. O tome međutim pozivamo se na visoku radnu skupinu. Potom smo jučer dobili mišljenje pravne službe. Nisam ga uspjela proučiti. Međutim, on odgovaraju na pitanja kao putio predsjednik našeg odbora, odnosno što bi se dogodilo da ne damo suglasnost na provedbene mjere. Dvije su zanimljive stvari koje se spomenju u tom dokumentu pravne službe, a to su da je u jednom da je u osnivačkim ugovima da se, da se nalaze provedbene mjere. I tamo je tehničko objašnjenje kako uskladiti prihode iz BND-a. To bi se trebalo naći u provedbenim mjerama kao što je komisija predložila, međutim vijeće je to stavilo u jedno druge dvije uredbe u vezi s kojima nemamo veliku ovlast. To je izvođeno iz teksta o provedbenim mjerama nešto što je jako korisno kada je riječ o kontroli. To je nešto što je zanimljivo. Prenos stavaka koje se odnose na sustav bruto nacionalnog dohodka je žalostan. Nije nezakonit, međutim to je nešto što trebamo, o čemu trebamo voditi računa. Koliko odbijemo ove provedbene mjere, onda trebamo dobiti novi prijedlog komisije a to znači odgodu cijelog donošenja odluke i nastavit ćemo raditi unutar starog zakonodavnog e, okvira. U svakom slučaju potrebne su godine da bi se ratificiralo ovo zakonodavstvo. Tako da treba istaknuti da s ovime nismo zadovoljni. Mislimo da bi trebali dobiti novi prijedlog koji će novi parlament, odnosno novi saziv uzeti u razmatranje. To je ono što smo dobili od pravne službe, a tu su i političke implikacije o tome kakva bi bila većina u parlamentu kada je riječ o ovoj situaciji. bili ljudi rekli provedbenim mjerama, trebamo naći većinu za to ili bi samo rekli ostavimo situaciju ovakvu kakva jest. Zanima me stoga što misle koordinatori i izvjestitelji u sjeni, to vrlo kratko. Zato što ne možemo mnogo toga učiniti po ovom pitanju, zato smo to predstavili ovako kako je sa ova tri izvješća. Merci, uh, Anna. Hvala, Anne. Helga i Ivajlo. Ja, <clears throat> merci, Alain. Hvala, Alain. Kao što je Anne rekla, Žao nam je što se sustav vlastitih sredstava pretvorio nešto još, još manje transparentno, to je loš razvoj događaja i trebalo bi utjecati na naše glasanje. Za moj klub je neprihvatljivo da se prvi sastanak radne skupine nikad nije organizirao i mislim da bismo trebali odgoditi usvajanje zakonodavnog paketa barem sve dok se visok, ova skupina ne sastane. I još jedan zahtjev, posljednji zahtjev za našeg predsjednika odbora. Jer smo sad čuli da su komisija i vijeće povećali svoja izaslanstva sa 3 na 4 člana, te bih zatražila da parlament učini jednako, jer bismo mi kao zeleni trebali imati priliku raditi na ovom izvješću. Hvala i Vajlo. Hvala vam. Bez ulaska u detalje kad je riječ o ovom sustavu, Mi smo o tome već razgovarali, imamo stajališta, želim podržati ovo što je An rekla. Trebamo slijediti ono što je već usvojeno kao stajalište o vlastitim resursima, dati tome pravo mjesto. Međutim, ono što možemo učiniti je postaviti temelje za danju raspravu. Trebamo obratiti pažnju na rad skupine o vlastitim resursima, kao što je rekla Helga. Sastanak je bio najavljen, međutim potrebno vidjeti što se učinilo. I ovo što je već usvojeno u parlamentu treba biti prisutno. U tekstu trebamo također spomenuti ovu skupinu stručnjaka. I ja također nisam imam vremena pogledati jučer ovaj dokument pravne službe, može se tamo nalaze neke zanimljive stvari, ali mislim da ćemo do idućeg tjedna biti spremni sa konkretnim tekstom Maninog prijedloga. Hvala Jan Mulder. Ja sam primio dokument pravne službe sinoć i nisam ga proučio. Međutim, moj prvi dojam je da je vijeće unatoč e, onome što jasno stoji u ugovorima da da se jednostavno vijeće povlači od toga i to je za mene opasna situacija. Koliko to prihvatimo, onda ćemo obvezati idući saziv parlamenta na isto to, zato što se to odnosi na područje od sedam godina. Ne vjerujem potpuno vijeće, vijeću u ovom kontekstu i mislim da trebamo provesti sve upravo onako kako stoji u osnivačkim ugovorima i nema povlačenja u tom smislu. You don't trust the council. Ne vjeruješ vijeću kako iznenađujuće, kaže predsjednik. Alda. Obrigada, Presidente. Eu queria só fazer um comentário. Também não, eu não tive oportunidade, evidentemente, de ler Ne, nisam imala vremena pročitati mišljenje jer sam ga dobila sinoć. Međutim, jasno je da vijeće još jednom nije otvoreno prema mogućnosti reformi sustava vlastitih sredstava. Mislim da je jasno da će se porez na financijske transakcije, da će se od njega odustati. Ako imamo reformu sustava koja je koncentriran samo na PDV, a ne obuhvaća porez na financijske transakcije, onda mislim da nećemo po tom pitanju napredovati. To nije sustav pravih vlastitih sredstava. Analizirat ću ovaj tekst i to s posebnom pažnjom, mislim da vam to zavrijeđuje. Ali kao što sam već e, rekla, ni mi ne vjerujemo vijeću. Pa ipak nadamo se e, da će e, parlament zadržati svoje stajalište o porezu na financijske transakcije. To je najmanje što možemo tražiti. U redu, hvala. Hvala Alda. Kao što je An objasnila, ovdje imamo dva različita problema koji odgovaraju različitim vremenskim razdobljima. Ovdje je pred nama jedan paket tri mjere, tri zakonodavne mjere koje odgovaraju odluci o vlastitim izvorima prihoda. A dakle, to je zapravo nešto što proizlazi iz sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru, a riječ je o rashodima za razdoblje 2014. do 2020. Ani je objasnila svoj politički stav i pravnu analizu koju smo dobili od pravne službe parlamenta. Zahvaljujem i predstavnicima pravne službe koji su ovdje nazočni. S druge strane imamo postupak revizije čitavog sustava financiranja proračuna Europske unije, a to radimo na inicijativu parlamenta uz suglasnost ostalih institucija. To je bila jedna od ključnih točaka e, u pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru i imamo grupu na visokoj razini. Kao što je rekao i Vajlo, osnivanje skupine na visokoj razini je nešto što smo čekali duže nego što je bilo predviđeno. Naime, visoke instance su trebale vremena kako bi se dogovorile tko će predsjedati tom skupinom. Odluka je donesena, Mario Monti bivši talijanski ministar će biti na čelu te skupine. Međutim, pojavio se i još jedan novi neočekivani problem, a to je to je zapravo nešto što postoji oduvijek od prošlog lipnja. Dakle, su se tri institucije složile da bi u toj skupini trebalo biti devet članova, tri od svake institucije. Odjednom se vijeće ne može dogovoriti koje će članove imenovati i donosi odluku da to bude tri puta po četiri člana. Prošli tjedan je održan sastanak na vrhu predsjednika triju institucija u nazočnosti Marija Montija i tamo je donesena odluka da se pokuša riješiti problem. Parlament je putem predsjednika inzistirao na činjenici da e, je stav parlamenta nepromjenjen. Nama je nužno potrebno da osim imenovanja predsjednika radna skupina na visokoj razini počne s radom i to sada tijekom ožujka prije izbora, prije predizbornog razdoblja i e, to u ovom parlamentarnom sazivu jer u političkom sporazumu je predviđeno da prvi preliminarni zaključci budu doneseni e, do kraja 2014. godine, dakle prije naravno e, konačnih zaključaka koji će biti doneseni kasnije. Kao što su sugerirali izvjestitelj i ostali govornici, nema nikakvog razloga da žurimo i da zauzmemo stajalište o e, paketu odluke o vlastitim resursima. Dakle, sve dok ne dobijemo jamstva da će biti osnovana skupina na visokoj razini u nekom srednjem roku sukladno onome što je predviđeno međuinstitucionalnim sporazumom i naravno e, sukladno prijedlogu parlamenta. Dakle, s time ću sada završiti. U međuvremenu smo ustanovili da su nam došli uzvanici. Pozdravljam povjerenicu Georgijevu i povjerenika Levandovskog zajedno sa njihovim suradnicima. I također bih htio zaželjeti dobrodošlicu potpredsjednici našeg odbora za razvoj. Odbor za razvoj pod predsjedanjem gospođe Žoli i naš odbor zatražili su razmjenu mišljenja e, u vidu javne rasprave i to tijekom ovog sastanka odbora za proračune. Dakle, tražili smo da nam dođu povjerenici kako bismo mogli nešto reći o stanju vezano uz potrebe za sredstvima za plaćanje u nekim osjetljivim područjima. A prema informacije kojima raspolažemo, bilo iz komisije ili izvana, e, pojavili su se, pojavio se pritisak vezano s ta sredstva. E, dakle, to se odnosi na humanitarnu pomoć prije svega i zato zahvaljujem povjerenici što se odazvala našem pozivu, međutim bojimo se da bi se mogli pojaviti određene tenzije i u drugim dijelovima proračuna. Pojavile su se neke izvanredne situacije, naravno svi imamo u vidu najnovije događaje u Ukrajini, ali i drugdje. Dakle, u nekim eh, drugim sferama, eh, naravno neke stvari su nepredvidive kao primjerice prirodne katastrofe a i politički događaj dakle moglo bi se dogoditi da postoji povećana potreba za sredstvima za plaćanje ili e, sredstvima drugim sredstvima dakle do s obzirom na nedostatak krajem 2013. godine e, predlažem da krenemo od humanitarne pomoći, ako se slažete, a nakon toga ćemo nešto više reći o tome e, gdje možemo očekivati određene napetosti, tako reći. E, dakle, ono što je nama bitno ovdje u parlamentu jest da u razdoblju pauze od travnja do početka srpnja, dakle u predizbornom razdoblju, da Europska unija ne dođe u situaciju da nema sredstva za plaćanje, da može podmiriti svoje obaveze, dakle obaveze koje odgovaraju već e, određenim programima i donesenim političkim odlukama, ali da isto tako ima sredstva za eventualne e, nepredviđene rashode. Upravo zato e, nam je ova javna rasprava iznimno važna. Mišel, e, želite li uzeti riječ? Izvolite. Da, hvala. Hvala, zahvaljujem vama, gospodine Lamasur i ja također želim dobrodošlicu povjerenicima gospodinu Levandovskom i gospođi Georgijevoj da, koji su danas pozvani da razgovaramo o ovoj važnoj e, temi. Mi dobivamo zabrinjavajuće informacije s terena. Nekoliko nevladinih udruga u području humanitarne pomoći nam govore o tome da e, to već utječe na njihovu sposobnost intervencije u područjima gdje postoje humanitarne krize u svijetu. Nekoliko nas je udruga izvijestilo o tome da nakon smanjenja pomoći da su morali značajno smanjiti geografski raspon, trajanje i broj korisnika njihovih operacija, a u nekim situacijama su morali prekinuti aktivnosti. Financiranje humanitarne aktivnosti u nekim krizama je posebno opasnosti za 2014. godinu Opća uprava komisije je predvidjela plaćanje u dvije tranše, druga tranša je odgođena i bit će potvrđena tek u lipnju 2014. godine. Očito je da je financijska nesigurnost s kojom se suočavaju humanitarne organizacije zbog plaćanja u dvije tranše, da ih to prisiljava da e, biraju na težak način i da moraju ponekad donositi odluke koja, e, koja u kojoj ovise život ili smrt nekih korisnika. Isto tako e, postoje neke hitne situacije. Morali su također ukinuti aktivnosti koje e, promiču položaj najranjivijih e, kategorija stanovništva i u nekim područjima gdje postoji suša. To je nešto što je suprotno načelima dobrog proračunskog upravljanja. Svi znamo da svaki euro uložen u smanjivanje opasnosti od izbijanja katastrofe, da mi dobijemo 7 eura u smislu izbjegnute, e, izbjegnutih ekonomskih gubitaka. Dakle, zbog smanjenja plaćanja za humanitarnu pomoć e, će doći do gubitka života, gubitka učinkovitosti i trajnosti humanitarne pomoći u Europskoj uniji. Nadam se da će ova današnja rasprava sa povjerenicima pomoći objasniti koje su vaše namjere, gospodine Levandovski, kako biste kratkoročno i srednjoročno riješili ovaj proračunski problem koji je postao strukturni problem i kako biste ograničili e, e, efekt toga na humanitarnu pomoć. Svi znamo, a jučer smo dobili potvrdu od Crvenog križa, da veliki broj prognanika koji više nisu u stanju obrađivati zemlju, recimo u Sudanu, da to dovodi do izbijanja gladi. To je neposredna opasnost. Taj glad na našim vratima kuca na vrata i sigurni smo u tu činjenicu. Ja bih vam htjela vrlo kurtoazno reći nešto, a to je da nećemo moći tvrditi da nismo bili svjesni situacije. Hvala Mišel. Možda bi gospođa Georgijeva najprije htjela uzeti riječ. Ladies first, Dame imaju prednost. Ili Januš, možda Poljaci imaju prednost. Uh, thank you. Prije svega hvala vam na pozivu. Nalazimo se, djelujemo u dinamičnom okružju trenutno. A tu su posebne potrebe koje se tiču humanitarne pomoći koje je potrebno staviti u širi okvir. tu sam da bih to učinio sa kolegicom Georgijevom, ali i da istaknem koji su potrebe humanitarne pomoći kada je riječ o evropskom proračunu. Počnemo sa provedbom za 2013. Nadam se da vidite ove slajdove. On je fascinantna tablica, pokazuje sve ono što je bilo na raspolaganju i ono što je izvršeno 2013. Izvršenje proračuna je bilo veće za 8,6% nego u odnosu na 2013. Dio toga se može zahvaliti prijenosima, odnosno prilagodbama plaća što je odbijeno od strane vijeća. Međutim, tu su i neki prijenosi kao što su oni u sredstvima za preuzete obaveze i to za tri zemlje, Francuska, Italija i Španjolska, koji su e, kasno počele provoditi sredstva iz e, Europskog socijalnog fonda. Tu su i prijenosi u plaćanjima. To se tiče pitanja pristupanja Hrvatske vidimo proračunske glave 99, nešto posto što se odnosi, odnosi na konkurentnost te na plan gospodarskog oporavka Europe. Rekao bih da moram ovdje nešto moramo upozoriti. Nemojmo obećavati ako nismo sigurni možemo li ispuniti Evo ovdje 90.9.1 e, što se tiče konkurentnosti. Kad je riječ o administraciji, opet je riječ o prilagodbama plaćama, što je odbijeno, te prijenos je odbijen od strane vijeća, ali pređimo na proračun za 2014. Još jednom, ne možemo obećavati više nego što možemo ispuniti. Vidite da su raspoloživa plaćanja za 2014. niža za 8,8 milijardi e, u odnosu na provedbu prošle godine. Dakle, imamo zbilja ograničeni proračun i to za 9 milijardi eura manje nego e, što je bio slučaj sa prethodnim razdobljem. Na razini smo proračuna iz 2012. godine. Međutim, imamo velike razlike i nemamo mnogo manevarskog prostora, samo 711 milijuna eura Dakle, vrlo malo, malo manevarskog prostora za 2014. Tablica, e, i sljedeća tablica je ona koja se tiče nedospjelih plaćanja. Ona je nešto ohrabrujuća zato što oni rastu, međutim rastu nižom stopom. Dakle, oni i dalje rastu, ali smanjeni su između 2009. i 2014. Ono što vidimo je da imamo jednu kategoriju koja je e, smanjena, to apsolutno, to je kohezija. I to po prvi put u 2013. i hvala parlamentu zato što se radilo o dodatnim plaćanjima za koheziju. povijesti Europskog parlamenta to je glavni izvor nedospjelih e, plaćanja. Međutim, to znači da druge kategorije rastu, ukoliko u ovom dijelu što se tiče kohezije one padaju. stopa rasta nije značajna u odnosu na onu iz 2009. Znajući ono što se dogodilo 2013. u vezi sa kohezijskom politikom 2013. vidimo da su plaćanja bila 16,3 milijarde. Međutim, imamo... Međutim, imamo situaciju sa prihvatljivim e, računima koji su iznosili 60,8 milijardi. Izglasali smo proračun koji nije odgovarao potrebama i odobrenim plaćanjima za ove zahtjeve. Međutim, zahvaljujući naporima Europskog parlamenta sa zahtjevima za izmjenom proračuna i prijenosima uspjeli smo dobiti na raspolaganje dodatne iznose kako bismo platili 53,6 milijardi za koheziju te smo došli do ove naše situacije iz 2014. Mislim da je to poprilično važna poruka. Ovdje su brojevi količina računa koji nisu plaćeni za koheziju 2013. To sada plaćamo. To je 23,4 milijarde eura. To nije normalan teret, odnosno za ostatak. Inače bi on mogao biti oko 7-6 milijardi. A ovaj zaostatak je ogroman. Ovo, I odnosi se na 2013. godinu. Drugi zahtjevi su 20% veći u odnosu na 2012. I naši zajednički napori sa vijećem i parlamentom da učinimo što više možemo kako bi se dostigli granicu iz 2014. nisu bili dovoljni da bismo smanjili ovaj zaostatak za ovu godinu. Potom ovdje je objašnjenje kako smo došli do tog zaostatka. Bez obzira na moje upozorenja i zahtjeve e, zemljama članicama da ravnomjerno rasporede zahtjeve tijekom godina. Oni u najvećem broju dolaze krajem prosinca, vidite ove stupce. sam govorio o dostupnim sredstvima u rujnu, a u listopadu smo vidjeli usporavanje, što također nismo očekivali, ali potom u studenom i prosincu vidjeli smo sve veći broj zahtjeva, povećanje, odnosno 38% u odnosu na 2012. povećanje od 10% i to u zadnjim tjednima prosinca vidimo vrhunac ovih e, zaprimanja zahtjeva od e, zemalja članica i zato postoji jasno objašnjenje Završava jedno programsko razdoblje, N plus 3 je automatski postao N plus 2 za, za, za neke zemlje članice novih 12 zemalja članica plus Grčka i Portugal su do 2010. mogle produžiti za još jednu godinu pravilo N plus 3 i N plus 2. I zato je 2013. zadnja godina ove dostupne fleksibilnosti i vidimo rast ovih zahtjeva u zadnja dva tjedna prosinca. Dvije zemlje dobile su produženje, to su Rumunjska i Slovačka, koje su dobile produženje pravila N plus 2. Neću ovdje ići u detalje, ali ovdje je vidimo i rast penzija kada je riječ o proračunu za 2000 2013. Imali smo e, pomoć za zemlje koje je pogodila kriza, to su Grčka, Rumunjska, Portugal, Irska i Cipar. Povećali smo stopu sufinanciranja i e, tako smo mogli izvršiti, odnosno dovršiti projekte. Dakle, ima više objašnjenja za ovaj vrhunac zahtjeva u prosincu ovog sustava N plus 3 jednako N plus 2, takozvano grčko pravilo. A ovo je sada nešto kompliciranija tablica koja pokazuje da unatoč zajedničkim naporima da više postignemo, ako što smo glasovali projekciju za 2000 2013. da se sistematski povećavao za ostatak od 2012. nadalje. Prva, prvi stupac je predviđanje za travanj. To su primljena plaćanja. Vidimo da su gotovo jednaka onima što je bila prognoza. Inače smanjujemo prognoze kada je riječ o zemljama članicama jer su one kad kad previše optimistične. Međutim vidimo da, su, da je ovdje predviđanje bilo jednako onome što je doista primljeno u 2013. i to bez obzira na transfere iz nacrta ono, izmjena proračuna. Međutim, čak i uz dostupna sredstva to nije bilo izvedivo. Nemoguće je u dva tjedna pokriti sve račune koji dolaze na naplatu. A sada dolazimo do stvarnosti za proračun 2014. Potrošit ćemo pola onoga što je dostupno u kohezijskoj politici za 2014. nakon što platimo, opotimo za ostatak iz 2013. Oček, no, mislimo da je vrhunac zahtjeva prošao. Međutim, još su prisutne napetosti i možemo očekivati zaostatke i u 2015. Trebali bismo uskoro dobiti prognoze što se tiče stanja zemalja članice, tamo ćemo dobiti um, prognozu koje će biti isplate za 2014. I e, sada prelazimo na drugi dio, to je područje kojim se bave kristalina, ali Moram reći da je Kristalina bila vrlo uvjerljiva u svoj borbi za mm, humanitarnu pomoć tijekom pregovora. Pregovori, namjera pregovora je bila opće smanjenje proračuna Europske unije u odnosu na prijedlog komisije iz 2011. Ono što to je rez Govorimo o rezu od 11,3 milijardi eura u odnosu za vanjske odnose, odnosno na ono što je predloženo 2011. od komisije, od strane komisije. Međutim, jedno od malobrojnih područja na koje se nije odnosio rez bila je upravo humanitarna pomoć. To je bilo jedno od rijetkih iznimaka kada je riječ o europskom proračunu. i moram istaknuti da je to jedno od rijetkih područja rashoda koji se povećava u 2014. u odnosu na 2013. To se tiče upravo humanitarne pomoći, da unatoč proračunskim ograničenjima i svim zaostatkima iz 2013. Neću ići u pojedinosti jer će Kristalina predstaviti svoje područje. Međutim, ono što je problem, to je jaz između plaćanja i obaveza. Ali to je opet ona priča o tome što obećavamo. Kad je riječ o osjetljivom području kao što je humanitarna pomoć, tada znamo da plaćanja trebaju slijediti preuzete obaveze. To je priča koja se tiče humanitarne pomoći. Ne možemo se igrati sa obavezama, a da plaćanja ne uputimo ljudima na terenu. To je pitanje vjerodostojnosti. Jaz je, eh, nažalost, sklon rastu Ja su podaci za 2009. Vidimo da taj jaz raste. Međutim, to će se, time će se pozabaviti kristalina. Što možemo poduzeti? I što se poduzelo? 2013. humanitarna pomoć je bila prisutna u svim pojačanjima proračuna, dakle ne samo, o, ne govorimo ovdje o kohezijskim politikama i slično, ona je bila prisutna i zahvaljujući zalaganju kristaline, to je prisutno i u izmjeni proračuna kada je riječ o humanitarnoj pomoći. Vidimo to u glavi četiri Dakle, ovo nisu stvarni troškovi e, vanjskih obaveza Evropske unije. Međutim, to su rezerve humanitarne pomoći. Vidimo što se s tim novcem učinilo krajem 2013. A 2014. je nešto čemu trebamo e, raspraviti Praviti Imamo jednu trećinu dostupnih sredstava koja je već isplaćena. Imamo rekordne iznose obaveza, međutim imamo razliku između obaveza i plaćanja. Sigurni smo, kao što je bila situacija 2013. da trebamo uskoristiti sva dostupna sredstva kako bismo smanjili ono što je moguće izvršiti. Sad sam ušao u područje kristaline i neću o tome previše govoriti. ovdje vidite mjere za 2014. Koliko one ne budu dovoljno, sada dolazimo do konačne tablice, ali moja prognoza za izvrš, upravljanje proračunom, ovo je naša izjava. Ako sa posebnim instrumentima, ne mislim ovdje samo na humanitarnu pomoć, već na upravljanje proračunom u 2014. koji je niži za gotovo 9 milijardi eura u odnosu na ono što je bilo tisuće 2013. Mi ćemo vjerojatno iskoristiti ne samo sve posebne instrumente, već veće sredstva za izvanredne potrebe, to početkom, početkom ožujka. To se odnosi dakle na čitav proračun za 2000 za 2014. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala povjereniče. Izvolite, gospođo. Se. Hvala gospodine Lamassur. Zahvaljujem i gospođi Stifler što nam je omogućila da ovdje raspravljamo o proračunskim sredstvima za humanitarnu pomoć, a sada ću prijeći na engleski. Vrlo sam zahvalna što ste mi dopustili da najprije gospodin Lavandovski izloži e, svoj dio ove prezentacije. Ova rasprava dolazi u pravi čas o situaciji, proračunskoj situaciji u vezi sa humanitarnom pomoći jer smo suočeni sa E, izuzetnim pritiscima. Po prvi puta ikad e, imamo e, izuzetne hitne situacije najvišeg reda na Filipinima, u Srednjoj Afričkoj Republici i na jugu Sudana. I nažalost nemamo razloga očekivati da će se u buduće e, ta situacija e, poboljšati zbog e, klimatskih promjena, prirodnih katastrofa u vezi s tim i zbog e, mnogih aktera koji ne poštivaju međunarodno pravo e, dostavljanje humanitarne pomoći je vrlo teško. Želim reći tri stvari. Kao prvo u vezi s ovim što je gospodin Levandovski već rekao. Početkom ove godine e, dakle kakva je situacija što se tiče proračuna početkom ove godine nadalje što možemo učiniti 2014. i najvažnije što možemo učiniti kako bismo humanitarnu e, pomoć stavili na isti temelje u budućnosti e, i kako bi se postiglo da se priznaje priroda humanitarne pomoći gdje se radi o spašavanju života. Kao što je rekao gospodin Levandovski, zahvaljujući potpori koju dobivamo od vas, parlamenta, od komisije i zapravo zemalja članica, mi ove godine imamo e, najviše sredstava e, što smo ikad imali, 9,3 milijarde, ali nakon samo dva mjeseca već smo potrošili 32% od ukupno raspoloživog raspoloživih sredstava zašto zato što smo morali platiti plaćanja dospjela e, prošle godine u iznosu 60 milijuna eura i zatim smo se morali nositi sa situacijom gdje su se gdje je došlo do akumulacije e, jaza između dospjelih plaćanja i sredstava koje smo imali na raspolaganju u gotovini. To se odnosi i na naš redoviti proračun, ali nažalost i na naša sredstva za izvanredne troškove. Nažalost, nepredviđeni događaji kao što smo prethodnih godina e, imali priliku vidjeti na raspolaganju smo imali samo polovicu sredstava u odnosu na ono što nam je bilo potrebno da bismo pokrili sve potrebe. E, najveći razlog za e, velike potrebe prošle godine bila je Sirija. Mi smo, trebalo nam je 515 milijuna eura, ali i druge hitne situacije su također doprinijele na primjer Srednja Afrička Republika, Južni Sudan gdje smo vrlo angažirani i Filipini gdje je Europa vrlo jedinstveno e, nastupila i pokazala e, što možemo. Kao što je e, povjerenik Lewandowski naglasio, mi smo uspjeli pokriti te potrebe E, dodatnim sredstvima koje smo e, dobili, ali to sad nije moguće, kao što je to njegova prezentacija vrlo jasno pokazala. Dakle, imajući u vidu ukupni europski proračun, to lako rješenje više nemamo na raspolaganju. Dakle, što smo učinili, prelazim na drugu točku, u ovoj izuzetnoj teškoj situaciji, što smo učinili kako bismo e, ispunili obaveze koje smo preuzeli prema onima koji su najosjetljiviji, najranjiviji, najpotrebitiji učinili smo sve moguće mjere na vrlo odgovoran način kako bismo e, u potpunosti implementirali sve odluke donešene za 2014. a to nisu samo odluke komisije u vezi sa humanitarnom pomoći nego e, odluke cijele komisije dakle koraci su bili vrlo pažljiva analiza svake preuzete obaveze svakog ugovora i tu želim e, zahvaliti e, svim kolegama iz opće uprave i svim našim partnerima za to što su na vrlo prudencijalan način e, učinili sve što je bilo njihove moći kako bismo ispunili svoje obaveze. Želim zahvaliti i gospođi Stifler što je u ime zajednice nevladinih organizacija e, digla glas. Mi smo zaštitili stopu kofinanciranja od 80% za manje organizacije koje imaju manju fleksibilnost, ali smanjili smo na 40% e, stopu kofinanciranja za velike organizacije Ujedinjenih naroda jer one, su izrazile svoju solidarnost sa tom humanitarnom zajednicom ali naravno one očekuju e, ta plaćanja u budućnosti dakle samo smo dobili na vremenu te velike organizacije mogu to podnijeti ali očekuju ta plaćanja i ta plaćanja će se i dogoditi kao drugo e, razmotrili su svaku mogućnost da se E, smanji vrijeme potrebno za implementaciju. E, treće, pokušali smo pogledati mogućnosti smanjenja ugovora, ali zaštitili smo u potpunosti prioritete gdje je riječ o spašavanju života. I učinili smo još tri stvari sada radimo sa povjerenikom Pibalksom e, na identifikaciji svih mogućih elemenata u njegovom proračunu, dakle u proračunu za razvoj koje se može upotrijebiti u svrhu stabilizacije kako bi se postigla veća otpornost. To je vrlo, vrlo važno kao što je naglasila gospođa Stifler. I mogu reći da tražimo jedan, jednu rezervu koja može, koji može omogućiti e, potrebna sredstva. E, nadalje, što se tiče e, humanitarnih kriza, što se tiče ljudi koji pate, a nisu u središnju pažnje, mi u Europskoj uniji nećemo odustati od e, obaveza koje smo preuzeli i na kraju, ali ne manje važno, mi konstantno e, provjeravamo situaciju na terenu kako bismo e, bili potpuno u stanju upotrijebiti novac za ljude kojima je naša pomoć potrebna i to moram naglasiti, stalno naglašavam jer i tu radimo zaista u e, uskoj u uskoj suradnji sa našim partnerima. Gledajući budućnost, koje korake možemo poduzeti kako bismo razriješili trenutne probleme i kako bismo spriječili da se oni u budućnosti ponove? vrlo jasno je da to su dva koraka. Prvi je a apeliram na vas kao e, odbor na proračun da to usvojite je da učinimo ono što je opisao gospodin Levandovski dakle radi se o potrebi e, pune fleksibilnosti u okviru e, našeg proračuna kako bi se omogućilo da sredstva odobrena za plaćanje e, se upotrebe kako bi se smanjilo, smanjio taj zaostatak. To se može učiniti na način da se pojačaju plaćanja i drugim mjerama, ali e, potrebno nam je 400 milijuna eura ove godine a od tih 400 milijuna 150 milijuna je neophodno do srpnja. Dakle, nastavit ćemo surađivati sa povjerenikom Levandovskim, ali odbor za proračun i odbor za razvoj e, trebaju e, to e, dalje imati u vidu ta su sredstva od bitne važnosti kako bismo naše aktivnosti stavili na zdrave temelje. Moja druga molba je da se spriječi e, taj efekt e, snježne grude i to na način da se kao izuzetno e, isključi humanitarna pomoć iz te iz tog jaza između preuzetih obaveza i plaćanja i u redovitom proračunu i u onoj e, rezervi za izvanredne potrebe e, parlament je bio za to da sredstva e, odobrena za plaćanje budu jednaka onima koja su odobrena za e, preduzete obveze. Zašto vjerujem da postoji e, razlog za posebni tretman humanitarne pomoći? Tko god bude povjerenik dogodine kad se bude radilo na ovome morat će imati stvari postavljene na zdrave osnovne izuzetna priroda humanitarne pomoći e, je upravo u tome da se tu radi o spašavanju života i odgode plaćanja znače da ljudi umiru. Ja mislim da e, pošto je, je humanitarna pomoć samo 0,54% e, našeg proračuna E, može se usvojiti pravilo da u budućim u sljedećim godinama se tu prihvati e, načelo da sredstva odobrena za plaćanje moraju biti jednaka sredstvima e, odobrenim za preuzete obaveze ne možemo dakle lijekove se može kupovati jedino novcem, a ne obećanjem i preuzetim obavezama. Ja e, mislim da mi možemo postići da se ovaj problem ne vrati ponovo u budućnosti. E, naše osoblje i svi naši partneri uložit će maksimalne napore u tom smislu i ja sam sigurna da to činimo uz puno moralno pravo ali i u vlastitom interesu. Zašto? Područje humanitarne pomoći je područje gdje je Europa sagradila e, jednu vjerodostojnost. Nas se poštuje zbog onoga što smo do sada radili e, u proteklim desetljećima i mudro je zaštititi to jednom jednostavnom odlukom koju vam predlažem. Također, u ovom e, vrlo turbulentnom svijetu sve češće smo suočeni sa situacijama gdje humanitarna pomoć kao recimo ono što smo e, poslali u Siriji, Jordanu, Egiptu i e, Iraku to jest namijenjeno ljudima narodu pogođenom E, tim humanitarnim katastrofama tamo na licu mjesta, ali također radi se i o sprječavanju e, dolaska brojnih izbjeglica u Europu. Dakle, moralno je ispravno i u našem vlastitom interesu da se ta odluka donese. Hvala, hvala povjerenici. Imam nekoliko zahtjeva za riječ, molim vas da budete kratki. Gospođa Georgijeva mora otići u 11 sati. An Jensen najprije ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem povjerenicima što su danas došli. E, ja sam prije mjesec dana imala sastanak sa vama, gospođo Georgijeva, jer smo dobili te poruke od nevladinih organizacija o tome da oni smanjuju svoje aktivnosti, zatvaraju bolnice, odbijaju e, e, potraživanja za hranom jer imaju na raspolaganju manje sredstava e, dakle plaćanja plaćanja su važna mi ne možemo dakle pisati nepokrivene čekove to tako ne ide to je zapravo kriminal e, nastaviti s takvom praksom, moramo promijeniti tu praksu. A sada kad je riječ o mogućnostima što se tu može zapravo učiniti jer treba nam više novca. Rekli ste možemo upotrijebiti sve vrste instrumenata za fleksibilnost, e, rezerve za izuzetne e, potrebe, mislim da se tu najviše može dobiti 3 do 4 milijarde ako se to iscrpi u maksimalnoj mjeri. Ja bih e, htjela reći da što se tiče e, strukturnih fondova, naše tajništvo je reklo da e, prošle godine vi ste rekli 11,2 milijarde će pokriti potrebe, ali u ovu godinu ćemo ući sa zaostatkom neplaćenih računa od barem 20 milijardi. Dakle, to je bila, pokazalo se optimistična procjena i radi se o 23,4 milijarde, a ove godine ćemo imati zaostatak od barem 26 milijardi. Dakle, taj problem raste čak i ove godine. E, dakle e, i te rezerve za izuzetne potrebe su samo kap u moru u odnosu na potrebe dakle kako ćemo e, uspjeti uopće dobiti čak i tu kap u moru je pitanje kao drugo imamo situaciju sa hitnim potrebama i drugim potrebama koje prelaze plafon E, dakle, radi se ne samo o odobren, sredstvima odobrenim za e, preuzete obaveze, nego i o plaćanjima koja prelaze plafon. Moj je dojam da se komisija tu slaže s nama i zato smo rekli da e, višegodišnjem financijskom okviru, jer to je bila naša interpretacija, ali sada shvaćamo da je interpretacija vijeća drukčija. i ja bih htjela znati kada će komisija iznijeti prijedlog za ta dodatna plaćanja koja prelaze plafon jer to je, bilo naše, to je bila naša interpretacija. Drago mi je da ste vi tako e, e, tako e, snažno zalažete za to. Mislim da je užasno što smo u ovakvoj situaciji da ne bismo trebali. Hvala Salvador. <clears throat> Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite da se nadovežem na prethodnu govornicu. Dakle, mi pišemo nepokrivene čekove, e, imamo nekakve eluzije o, o našem proračunu već godinama uključujući i naš odbor za proračun gdje se mi koncentriramo na e, sredstva odobrena za preuzete obaveze i onda se moramo nositi sa stvarnošću a to je da nema dovoljno novca za e, plaćanja kako bi se e, ispunile te preuzete obaveze mi smo si postavili ograničenje Dakle, vrlo je ograničeno što možemo uopće potrošiti 2014. Ali ako upotrebimo sredstva iz e, rezervi za izuzetne potrebe, to zapravo nije pravo rješenje. 25 milijardi eura je iznos koji je potreban E, i, i e, taj, e, ta rezerva za izuzetne potrebe je kap u moru u odnosu na to. Dakle, ono što moramo učiniti po mom mišljenju je da kao prvo učinimo neophodne prilagodbe do konca travnja i moramo tu znati koje su procjene, a potom općenito moramo biti eh, izdašniji, to smo, s tim smo počeli prošle godine pod predsjedavanjem gospodina Lamasura i moramo imati taj sistem ranog upozoravanja kako bismo odredili koja je naša pozicija što se tiče um, obaveza uh, uh, sredstava za plaćanja do kraja godine uh, moramo imati također spremnost zemalja članica to je logično E, jer zemlje članice su suočene trenutno sa fiskalnom konsolidacijom i moraju također ustanoviti koje su njihove e, istinske potrebe i parlament to mora znati. Ja sam vrlo zabrinut slušajući naše povjerenike danas, e, dakle osobito ovo što ste rekli na kraju svog izlaganja, dakle potreba da zemlje koje nisu članice veliki broj njih nije pokriven. Ono što se sada može dogoditi je da ćemo početi dobivati e, zahtjeve iz, sjevernog, sjevera, iz sjeverne Afrike zahtjeve za humanitarnom pomoći i moći ćemo, morat ćemo o tome govoriti u narednim mjesecima, ali ono što je sada najbitnije je da moramo e, pogledati procjene e, zemalja članica i moramo pogledati 1a, o tome nemamo nikakve vijesti, a i 1b je razlog za zabrinutost. U svakom slučaju ukupno smo zabrinuti u vezi sa svim područjima proračuna ali e, naći rješenja za tako mala sredstva odobrena za plaćanje je vrlo teško. Hvala. Slažem se sa prethodnim govornicima i zahvaljujem povjerenicima što su nam došli objasniti situaciju. Naravno, parlament je već bio svjestan situacije vezano uz sredstva za plaćanje i e, vezano uz specifični problem plaćanja u području humanitarne pomoći. Ovdje su i predstavnici vijeća, ali nemamo svih 28 predsjednika vlade. Sve što imamo su podaci koje dobivamo od komisije kojima se određuje iznos plaćanja. Izgleda kao da nešto izmišljamo. Godinu za godinom pokazuje se, pokazuje se da smo e, bili u pravu. I sada dobivamo neke podatke o strukturnim fondovima, imamo 1B, imamo više od 23 milijarde eura, toliko je u pitanju, i treba će nam još milijarda eura. To je uistinu velik problem, kao što je jasno rečeno, s obzirom na e, prostor koji imamo, možda ćemo moći, mogli bismo riješiti taj problem. Slažem se sa onima što su za, koji su zahvalili gospođi Georgijevoj na informacijama, međutim, e, to je problem koji se mora riješiti. To nije problem koji se tiče samo brojki. Prvenstveno je riječ o humanitarnoj pomoći, a naravno to utječe na živote brojnih ljudi. Imamo samo okvirne brojke. Govorimo o 25 milijardi eura. A isto tako od nas očekuju novac sveučilišta, traži se novac za potrebe znanstvenih istraživanja i tako dalje. Također nam trebaju sredstva za programe koje je izglasao ovaj parlament. I komisija i parlament moraju se obratiti vijeću kako bismo dobili od njih mišljenje i pronašli rješenje. Hvala. Sljedeća govornica. Zahvaljujem e, povjerenicima na izlaganjima. Vi ste govorili o nedostatku novca za kohezijsku politiku, a politička posljedica je da se opredjelimo za punu fleksibilnost u proračunu. Htjela bih se osvrnuti na jedan drugi problem. E, povjerenica Georgijeva je ukazala na problem vezano uz instrument humanitarne pomoći. Ja bih htjela nešto reći o instrumentu za stabilnost i mir i, i on je također na udaru zbog razlike između sredstava za e, obveze i sredstava za plaćanje. U 2014. imamo sukobe u Siriji, Srednjoafričkoj republici i Južnom Sudanu i bitno je da se hitno reagira i trebamo imati dodatna sredstva prije ljeta, u protivnom će instrument za stabilnost i mir e, ostati bez novca, a na taj način će iscuriti i vjerodostojnost Europske unije. Dakle, ne radi se samo o humanitarnoj pomoći nego i o instrumentu za stabilnost i mir. Prema tome tražim da se dodjele sredstva za plaćanje za mirovne operacije temeljem instrumenta za stabilnost i mir. U protivnom ćemo i tu naići na probleme sa vjerodostojnošću. Dakle, moramo se baviti i humanitarnom pomoću i instrumentom za mir i stabilnost. Hvala Ivalo Kalfin, hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih također zahvalio povjerenicima na njihovim izlaganjima. Možda je to nešto što je vrlo vidljivo u području humanitarne pomoći, no ja mislim da se to zapravo vidi u svim područjima. Imamo iznimno eh, malo sredstava u proračunu. Slažem se sa argumentom koji je iznijela povjerenica vezano uz potrebu da se usklade obveze i plaćanja. Možda se to ne odnose samo na humanitarnu pomoć, u tom području je situacija vidljivija. Ako se obvežemo na humanitarne operacije, onda znači da e, tu moramo dodijeliti konkretna sredstva, ne možemo e, se oslanjati samo na obećanja. Kad god e, radimo na proračunu, dakle govorim i u metodološkom smislu, moramo uzeti u obzir i takve rashode. Dakle, došlo je do povećanja obaveza ove godine, mislim da je to možda čak rekordno povećanje u području humanitarne pomoći, a što se tiče plaćanja, iznosi su uglavnom ostali isti kao i prethodnih godina. Ja ne kažem da je to nešto što je loše, dakle, barem imamo sredstva za obveze, dakle predviđena su veća sredstva. Međutim, odgoda plaćanja nije prihvatljiva. E, što se tiče ovih 160 milijuna iz prošle godine, dakle i prijenos u ovu godinu vezano s plaćanja, možda nam možete nešto više reći o tome, jesmo li mi nešto obećali, a nismo podmirili te troškove, nije mi jasno kako e, to u praksi funkcionira, dakle ta razlika između obaveza i plaćanja. U svakom slučaju moramo pronaći neko rješenje e, za, za to pitanje u e, danjem dakle ruko, upravljanju proračunom. Hvala Ivajlo. Alda. Hvala. Ja također želim zahvaliti povjerenicima na pojašnjenjima koja su nam dali. I htjela bih izniti nekoliko komentara i iskazati naše stajalište, a imam i neka konkretna pitanja za povjerenike. Ne mislim da ima smisla vraćati se na pitanje nedostatka sredstava, dakle to je jedan nešto što se akumulira iz godine u godinu. Mi zapravo moramo donositi proračun u tom smislu svake godine i trenutni višegodišnji financijski okvir nema ništa zajedničkog sa izvornim zahtjevom mog kluba zastupnika. Dakle, kao što sam rekla, ovaj višegodišnji financijski okvir je uistinu daleko od zahtjeva koje je postavio moj klub zastupnika. Dakle, to se tiče ukupnog iznosa i načina na koji su sredstva raspodijeljena unutar proračuna. To se pitanje nedavno pojavilo. Dakle, taj sporazum je... Dakle, imamo tu osnivanje, zahtjev da se osnuje skupina visoke razine, međutim, ni to baš ne ide u pravom smjeru. Prema tome, ne mislim da ovaj sporazum nešto na što parlament treba biti ponosan. Moj klub zastupnika e, podržava mobilizaciju vlastitih sredstava izvora i korištenje instrumenta fleksibilnosti. Smatram da je bitno da imamo i pričuvu za izvanredne situacije i da se to može koristiti na e, ispravan način. Međutim, to su relativno mali iznosi u ukupnoj priči. Kao što smo čuli od povjerenika kada se govori o humanitarnoj pomoći, riječ je o životima ljudi ne možemo si dopustiti, ne možemo si priuštiti kašnjenja u isplatama jer bilo kakvo kašnjenje s isplatom može dovesti do gubitka ljudskih života. Zato je bitno da ove instrumente mobiliziramo u što kraćem roku. Moram napomenuti da je ovaj nedostatak sredstava nešto što će izazvati probleme u budućnosti. Tko zna što će se dogoditi u Ukrajini, tko zna što se može dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Nitko ne zna što nas čeka u budućnosti, možda je iza ugla neka velika katastrofa, slično onome što se dogodilo na Filipinima. Naravno, nadamo se da se to neće dogoditi, dakle to je uistinu bila katastrofa nevjerojatno velikih razmjera. U svakom slučaju, s obzirom na proračunska ograničenja s kojima se moramo nositi, e, mi ćemo konstantno biti ispod razine pomoći koju želimo pružiti. Povjerenice, zanima me kakva je situacija na terenu. Dakle, pomoć je smanjena za 200 milijuna eura. Kakva je situacija na terenu i možete li nam reći što je sa Kurdima? Gospodin Hvala. Možda bismo trebali biti ponosni. Ako na nešto trebamo biti ponosni u parlamentu, to je humanitarna pomoć. Dakle, govorimo o ovom parlamentarnom sazivu. Ako vidimo politike u tom području i kako to utječe na države članice. Vrlo je teško govoriti o proračunu ako ne znamo što će se dogoditi. Dakle, ako razmislimo na kojim mjestima može biti potrebna humanitarna pomoć Filipini, Mali, Afrički rog, Južni Sudan i tako dalje. Ako dakle razmislimo o svim tim žarištima, onda moramo biti svjesni da se ne radi samo o novcu. Radi se o tome da Europska unija mora biti prisutna na tim područjima i to je zajedničko mišljenje ovoga odbora i odbora za razvoj. Mi se slažemo e, kada je riječ o tom pitanju i mislim da se moramo usredotočiti na dvije stvari. Kao prvo moramo djelovati, moramo udružiti snage i djelovati zajedno sa komisijom i ići prema vijeću. E, dakle, mi ne znamo kakva će biti situacija u budućnosti i smatram da je povjerenica toga vrlo dobro svjesna, mi bismo mogli spasiti na tisuće ljudskih života u tim žarištima, ali moramo pronaći rješenje, a to rješenje moramo pronaći u odboru za proračune i odboru za razvoj. Prije svega nam treba suglasnost vijeća, e, moramo ozbiljno razmotriti prijedloge koje je spomenula povjerenica jer u budućnosti će ovo područje biti naj osjetljivije. Izvoli, gospođa Strifler. Hvala, hvala lijepa. Ja imam jedno pitanje za gospodina Levandovskog. Možete li nam nešto reći o konkretnim rješenjima koja predviđate kratkoročno i srednjeročno? Jesu li predviđene sredstva u kojoj visini i hoće li biti dostatna da se e, pokrije manjak u sredstvima za plaćanje. Razmišljate li o nekim inovativnim rješenjima kao što bi bilo na primjer korištenje nekih drugih e, sredstava za potrebe humanitarne pomoći. Um, ja komisar, Gospođo povjerenice, gospodine povjereniče, e, imala bih još sljedeće pitanje. Nakon što na afričkom kontinentu e, zapravo želimo zadržati izvjestan utjecaj upravo u zemljama na sjeveru i oni od nas očekuju pomoć, Dakle, e, u kojoj mjeri su zemlje članice zapravo u međuvremenu spremne i koliko je komisija već poduzela inicijative da se osiguraju sredstva E, koja se mogu kombinirati sa sredstvima Europske unije koliko je ta e, inicijativa poodmakla odnosno da li postoji ta spremnost jer primjetljivo je da u Europskoj postoji podjela među zemljama članicama u vezi sa tom spremnošću zapravo su zemlje članice si postavile cilj da imaju jedan zajednički angažman u jednoj izvjesnoj visini e, u buduće što bi trebalo imati konsekvence i na nacionalne proračune. Merci bien. Hvala. Um, Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem povjerenicima na izlaganjima koja su bila iznimno zanimljiva i kvalitetna. Htjela bih, htio bih se nadovezati na ono što su rekli kolege iz odbora za razvoj. Mi smo dobili pismo gospodina Salafranke i gospodina Broka iz odbora za vanjske poslove u kojemu oni uglavnom spominju instrument za stabilnost i mir. Imaju vrlo konkretan prijedlog. Dakle, citiram, nećemo, mi tražimo da podržite prijenos novca 100 milijuna eura dodatnih sredstava za plaćanje za vanjski instrument, instrument za vanjsku pomoć E, osim Sirije, Srednjoafričke republike i Južnog Sudana, oni spominju i Ukrajinu. Dakle, svi znamo da će e, Ukrajina e, tražiti neku vrstu financijske pomoći od Europske unije premda govorimo o drugačijim instrumentima nego kada je u pitanju Afrika. Htio bih se nadovezati na nešto što je rekla gospođa Stifler. Koji su vaši konkretni prijedlozi? Mi od vas očekujemo konkretne prijedloge kako bismo mogli djelovati u ime Europskog parlamenta. Što namjeravate poduzeti? Što što ćete nam predložiti e, za rješavanje pitanja humanitarne pomoći, instrumenta za stabilnost i mir i što mislite o Ukrajini? Hvala. Ja bih htio iznijeti tri komentara i nadopuniti e, dopuniti ono što su rekli kolege vrlo dobro. Ja shvaćam da je problem e, sredstava za plaćanje za humanitarnu pomoć sada bitno aktualno pitanje. Kao i kada je riječ o kohezijskom fondu, završili smo prethodnu godinu u e, vrlo napetoj situaciji. Moram iskazati žaljenje što odbor za proračune nije stvarno informiran o napetostima, odnosno tenzijama u, kada je riječ o sredstvima za humanitarnu pomoć. Mi smo razmatrali broj 9 izmjena proračuna za 2013. O 400, bilo je riječ o 400 milijuna eura, fond za solidarnost, za pomoć nekim područjima Europske unije gdje je bila poplava. Dakle, kada nema dovoljno novca, moraju se dobro utvrditi prioriteti. Dakle, ako riječ o nadoknađenju štete lokalnim tijelima lokalne samouprave, dakle za štetu nastalu unutar država članica. Dakle, pitanje je hoće li to biti prioritet ili dati novac drugama koje spašavaju živote. Dakle, tu se može već drugačije ustanoviti prioritete. Da smo tih 400 e, e, milijuna eura dali za humanitarnu pomoć, ne bismo bili u situaciji u kojoj smo sada, no nismo bili svjesni činjenice da je situacija u području humanitarne pomoći bila toliko hitna. E, druga napomena, kao što rekla povjerenica, postoji opasnost da uđemo u sustav da e, zapravo dobijemo, e, da imamo dakle da imamo veliku razliku između sredstava za obaveze i sredstava za plaćanje. Dakle, mogli bismo se rukovoditi istim načelom kao i za poljoprivredu, dakle da sredstva za obveze budu jednaka kao sredstva za plaćanje, budući da je kratak rok između vremena kada se preuzeme obaveza i kada se vrši isplata. Dakle, sve trebamo poduzeti e, kako bismo se pobrinuli da se ta razlika ne poveća. Imam još jednu napomenu. Više kolega je prozvalo vijeće. Da, e, to je činjenica. Ali zapravo je komisija institucija koja je zadužena za upravljanje. A ako informacije koje smo dobili zvana od nevladinih udruga koje su se preko noći našle u situaciji da su morale prekinuti određen broj aktivnosti na terenu i e, zatvoriti neke e, bolničke, neke bolnice, da nas je komisija na vrijeme upozorila da je obavila svoj zadatak, možda ne bismo bili u takvoj situaciji. Dakle, prije svega je na komisiji da iz ovoga izvuče određene zaključke. E, kao što sam malo prije napomenuo, povjerenik Levandovski je djelomično već dao odgovor na to pitanje. Moramo poduzeti sve mjere predostrožnosti kako ne bi došlo do prekida aktivnosti Europske unije u razdoblju, e, u predizbornom razdoblju, dakle u prijelaznom razdoblju prema novom parlamentarnom sazivu i da se dakle uzme u obzir e, što se događa u nacrtu proračuna za 2015. Dakle da se ne bi povećala ta razlika između obaveza i plaćanja u sljedećoj godini. Dakle, evo to su bile e, naše, naši komentari i sada ponovno dajem riječ povjerenicima. Hvala, ja vam zahvaljujem na komentarima. Ja smatram da bi glavni zaključak trebao biti da proračun na nacionalnoj razini i na europskoj razini bude u skladu s obećanjima. Nije dovoljno obećati sredstva za obaveze, dakle ne govorimo samo o humanitarnoj pomoći, E, pitanje je da li mi ispunjavamo svoje obaveze ili ne. Ja nisam nikad bio zagovornik obećanja koja se ne mogu ispuniti. Osim humanitarne pomoći imamo još dva važna pitanja. E, dakle, govorimo o području, o instrumentu za nezaposlenost mladih i za financiranje malih i srednjih poduzeća. Dakle, te inicijative moraju zaživjeti. Ne radi se samo o razlici između obveza i plaćanja, nego i E, ispunjavanju obećanja e, vezano uz e, perspektivu zapošljavanja. Zato bih htio staviti humanitarnu pomoć u širi kontekst upravljanja proračunskim sredstvima. Da, mi smo dobili pismo Salafranke i Broka koje je Helga spomenula i koje ukazuje na dramatičnu situaciju vezano uz instrument za stabilnost i mir. Ne znamo, dakle to je bio jedan od komentara, E, morat ćemo sutra razgovarati o e, financijskim sredstvima za Ukrajinu. E, dakle, to je isto tako nešto što se što je prisutno i moramo biti spremni hitno reagirati. Dakle, evo, postoje realne činjenice, ali ne možemo davati obećanja ako nismo sigurni da smo ih u stanju ispuniti i mislim da e, proračun mora počivati na provjeri mogućnosti ispunjavanja obećanja. Moramo biti, moramo gledati prema budućnosti, ne gledati u prošlost. Međutim, da, lako je bilo procijeniti za e, zaostatak od 20 milijuna prošle godine. Dakle, iz, ja sam se iznenadio Možda Anđelika može ponovno pokazati. Da, evo ga. Ovdje vidimo, dakle, usprkos svim upozorenjima, to su potraživanja država članica prema Briselu. Dakle, i s obzirom na raspoloživa sredstva nije bilo moguće izvršiti isplatu. jer je bilo kašnjenja, no kažem, trebamo se usmjeriti prema budućnosti. Evo, Kristalina je ovdje. Želim reći da je humanitarna pomoć bila na neki način povlaštena kad je riječ o rezovima u proračunu. proračunu. Bilo je nula rezova u obavezama i plaćanjima. Dakle, da ne bude manje 2014. u odnosu na 2013. Isto tako smo mi e, uložili mnogo napora 2013. da damo više od 400 milijuna eura s obzirom na sva proračunska ograničenja i posljednji e, dakle, pokušaj bio preko globalnog prijenosa. Ja sam veliki zagovornik toga da programiranje e, e, ne bude nešto što se temelji na razlici između obveza i plaćanja. Dakle, to mora biti jedno od načelo budućeg programiranja proračuna, da ne bude te razlike. Međutim, to se ne odnosi samo na humanitarnu pomoć, nego i na druge dijelove proračuna. Zatim, e, mi još uvijek imamo 70% sredstava za ovu godinu za humanitarnu pomoć, još uvijek imamo pričovu za izvanredne situacije od 150 milijuna eura. No ne bih e, to baš posegnuo u tu pričuvu jer moramo biti spremni u slučaju nekih drugih nepredviđenih e, dramatičnih događaja u Europi. E, ne mogu, dakle, jedan od prijedloga, jedan od kreativnih rješenja koju je dala Kristalina, ne mislim da bi novčane kazne trebalo dodijeliti za humanitarnu pomoć. Kao prvo, zato što je to protivno konceptu proračuna o financijskoj uredbi, dakle da se e, prihodi dodjeljuju za određene ciljeve. Osim toga, to je vrlo nestabilni izvor sredstava. Almunija vrlo učinkovito prikuplja e, te novčane kazne, međutim to ne može biti način za sustavno financiranje e, humanitarne pomoći. Ono što nam je ostalo, e, ono što nam preostaje jest, su razni mehanizmi fleksibilnosti u proračunu za 2014. i to možemo preusmjeriti prema humanitarnoj pomoći. Ali sada smo u predizbornom razdoblju, dopustite da budem cinično realan. Može se dogoditi da iste države članice potiču da se daju obećanja e, u području humanitarne pomoći, a onda glasuju protiv izmjena proračuna i protiv e, dakle, sredstava, e, izdvajanja sredstava za humanitarnu pomoć. Dakle, to se događa, već se, već se dogodilo i ranije. Dakle, mi ponekad idemo sa izmjenama za povećanje proračuna zemlje koje su neto Um, koje, koje su neto uh, davatelji u proračun nisu baš sklone tome. E, dakle, mi bismo zapravo, bilo bi idealno kada bismo kroz povećanja, a ne kroz uh, preraspodjelu uh, dobili sredstva u drugoj polovici 2014. Ali, dakle, što se tiče pričove za izvanredne situacije, imamo gornju granicu od 700 milijuna eura, to nije dovoljno. U redu, hvala. Hvala, zahvaljujem na komentarima i na pitanjima. S obzirom da nemamo mnogo vremena, ja ću vrlo kratko odgovoriti na vaše pitanja. U potpunosti se slažem sa gospođom Jensen da pričuva mora biti e, dakle da se to mora odnositi na sredstva za obveze i sredstva za plaćanje mi ćemo raditi na tome Mi ćemo se truditi da korigiramo situaciju. Htjela bih apelirati što se tiče humanitarne pomoći. Imamo manjak od 23 milijarde i to je velik problem koji treba riješiti, ali 400 milijuna nije. I zato, s obzirom na to, e, moramo odrediti prioritete e, ispravno, moramo ih ispravno odrediti. Što se tiče odakle dolazi 160 milijardi, to je pitao gospodin Kalfin. Dakle, tu imamo dvije stvari. Kao prvo, prošle godine smo već počeli raditi na razlici između obveza i sredstava za plaćanje na način da smo smanjili avans za ugovore. Ali to je značilo da u e, završnom isplati ono što bi trebalo biti 20% je na kraju bilo više od 30% i e, ta konačna isplata e, se pojavljuje sada, početkom godine, za velik broj ugovora. Ali ono što je možda još važnije, kao što smo čuli od predsjednika odbora za proračune. Da, neki su se iznenadili da ima problema vezano s humanitarnu pomoć. Htjela bih to razjasniti. Krajem prošle godine mi smo svi mislili da je postignut dogovor. A dogovor je bio da imamo eh, obveze i plaćanja za pričuvu za izvanredne situacije, dakle da se radi više na globalnim prijenosima i da, e, nam, da nas to dovede u situaciju koja bi bila lakša. Sve do kraja rujna smo e, živjeli, radili smo na temelju te pretpostavke. Dakle, smatrali smo da je to nešto što uživa potporu sviju. Međutim, to se nije dogodilo. Da, to je sada lanjski snijeg. Tu smo gdje smo. Pitanje je kako dalje. I zahvalna sam svima koji su govorili za kao prvo značajno smanjenje duga, odnosno zaostatka, a drugo da se ne dopusti daljnja akumulacija zaostataka u budućnosti. Mi smo e, to napravili u, na način da smo imali vrlo malo sredstava za plaćanje. Nepredviđeni događaj nas uistinu mogu iznenaditi. A to nije stav e, koji, to nije zapravo položaj u koji možemo staviti građane i one koji računaju na našu pomoć. Bilo je jedno konkretno pitanje e, vezano uz situaciju u Gazi Da, tamo je situacija teška i htjela bih istaknuti dva aspekta. Kao prvo, e, zbog utjecaja Sirije e, i s obzirom na ovo što se događa u Ukrajini, krize koje traju već neko vrijeme, uistinu najlošije prolaze u ovoj situaciji. A upravo su palestinci u toj kategoriji i e, tu, je, tu se zapravo mi moramo opredijeliti da ne zaboravimo neka krizna područja. Dakle, imamo 50% proračuna upravo za te zaboravljene krize i zato se zalažemo za UNRA. Oni dobivaju oko 200 milijuna eura godišnje. Naš udio u humanitarnoj pomoći je razmjerno malen, ali je e, ciljan i ide za vrlo konkretne potrebe. Što se događa s palestincima u ovoj krizi u Siriji. Mi smo u komisiji bili uistinu, eh, mi smo najsnažnije zagovarali eh, položaj palestinaca u ovom eh, sukobu u Siriji. Mi smo tražili da se značajan dio pomoći dodijeli u Siriji, usprkos poteškoćama i opasnostima, mi još uvijek dajemo 40% ukupne humanitarne pomoći unutar Sirije i u Siriji smo uistinu e, stavili naglasak na najranjivije, a izvjesno je da su palestinci među njima. Dakle, to je e, područje e, koje mi budno pratimo. A što se tiče sljedećeg pitanja. Dakle, kako imati dosljedan pristup i, e, i e, zapravo prisiliti države članice da se pridržavaju stope 0,7% sukladno preuzetim obavezama. U humane, to je inače u nadležnosti povjerenika Pibalksa, ali kada je riječ o humanitarnoj pomoći mogu s ponosom reći da smo uistinu mnogo postigli kada je riječ o jedinstvenom pristupu Europske unije, posebno kada je riječ o velikim krizama. Dakle, na primjer, u Siriji smo zajedno sa državama članicama mobilizirali 2,7 milijardi eura. I mi e, taj novac uistinu dodjeljujemo na koordiniran način najefikasnije moguće. U Srednjoafričkoj republici smo uspjeli prikupiti 500 milijuna dolara i značajan dio toga dolazi izvan Europske unije, međutim Europska unija je tu mm, na neki način katalizator. Neću preuzeti, e, ne želim ja preuzeti zasluge, međutim zbog e, te e, hitne situacije to nas je prisililo zapravo da budemo disciplinirani da djelujemo zajedno i mi smo odradili svoj dio osigurali smo zajedničku platformu da ću vam samo jedan primjer vezano uz Siriju mi e, ne samo da smo uspjeli koordinirati humanitarnu zajednicu nego i MMF i razvojne agencije. Kako bismo uistinu mogli pristupiti rješavanju krize u Siriji na jedan cjelovit način. Upravo zato što nema dovoljno novca, on se mora iskoristiti na najbolji mogući način. Naravno, pokušavamo e, uključiti i neke druge donatore, ali dobro, neću sada ulaziti u to. Htjela bih na kraju E, možda se, e, htjela bi nešto reći što će možda biti donekle suprotno onome što je rekao povjerenik Levandovski vezano uz novčane kazne. Ja shvaćam da se ne može nikako postići da se novčane e, kazne, odnosno ta sredstva prikupljena, prikupljena novčanim kaznama preusmjere u humanitarnu pomoć. Međutim, države članice mogu dodijeliti prihode za ciljeve i programe koji su u njihovom zajedničkom interesu. Prema tome, ako prikupimo 1,7 e, milijardi od banaka, ako to damo državama članicama i onda države članice donesu odluku da će dio tih sredstava ići u inicijative od zajedničkog e, europskog interesa, bilo da je riječ o Ukrajini ili Siriji, to je moguće. Dakle, to bi bilo moguće temeljem postojeće financijske uredbe. Ja nikada ne bih e, bila za to da sredstva za humanitarnu pomoć ovise o tome kako će se prikupljati novčane kazne. Ne, ali moramo e, se e, pozabaviti jednom platformom jednom izvanrednom platformom jer, e, jer su i zahtjevi izvanredni i nadam se da Ukrajina neće biti žarište humanitarne krize, ali za one koji su spomenuli Ukrajine mi imamo tim tamo da za svaki slučaj u, u mojoj profesiji mi, e, mi se rukovodimo načelom da e, se nadamo da će se dogoditi najbolje, ali očekujemo najgore. Hvala, hvala, zahvaljujem povjerenicima. Mislim da smo zahvaljujući vama uspjeli vidjeti e, koje bi mjere mogle e, dakle riješiti ovu vrlo ozbiljnu situaciju. Zamolit ću predstavnike tajništva da vas izvedu iz dvorane i sada predajem riječ, ne mi zahvaljujem i kolegici, ona može ostati na našem sastanku ako želi. Naravno, e, dakle kolege nastavljamo s radom. I sada predlažem da prijeđemo na točku 9, a to je izvješće na vlastitu inicijativu o tome e, koje zaključke treba izvući iz pregovora o MMF-u. Dakle, Ivo Kalfajn i Jean-Luc Dehaene su izvjestitelji. Imamo oko stotinjak amandmana. Daću riječi Vajlu da nam kaže nešto o tome. Hvala vam. Ukratko ću vam predstaviti sadržaj amandmana. Još moramo pogledati tekstove. Imamo mišljenja u odbora. Zapošljavanje Libe i Regi. Imamo mišljenje AFKA u skladu sa člankom 50. I imamo još stotinjak amandmana koje sam podnio izravno odboru za proračunu. komentari o mojim amandman, o amandmanima su sljedeći. Kad je riječ o AFKU imamo članak 50, mislim da idemo u dobrom pravcu. Održali smo e, sastanak sa gospodinom Dafom i Žan Ljukom. Govorili smo o općem duhu izvješća i mislimo da su amandmani AFKA od pomoći i da su u skladu s onim što očekujemo. Neka od mišljenja koji dolaze od odbora, naročito od onoga za zapošljavanje, regionalna pitanja, tiču se sa procedurama u vezi s parlamentom. Sjećamo se neusklađenosti kada smo pregovarali o MFF-u, koje su mogućnosti intervencije, u kojoj fazi i tako dalje. Malo sam skeptičan da možemo riješiti ovaj problem u cijelosti u ovom trenutku. Međutim, jedna od mogućnosti je da to uključimo u ovaj dio o AFKU kada spominje spomenje mm, poslovnik parlamenta, kako parlament funkcionira, da spomene da postoji potreba da se to pitanje riješi. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da uključimo te amandmane u, u ovaj tekst izvješća. među stotinama, stotinu amandmana koji su podneseni izravno odboru. Velika većina njih može pronaći svoje mjesto u dokumentu. Međutim, imamo problem ili dva s kojim se želim pozabaviti. Imamo niz amandmana koji se tiču ocjene rezultata višegodišnjeg financijskog plana. Već smo o tome razgovarali, ne želimo ponavljati raspravu. Osjeća se generalno nezadovoljstvo. Već vidimo da će se ovim financijskim programom teško odgovoriti na potrebe Unije. Međutim, ukoliko sad idemo opet o tome raspravljati, otvorit ćemo raspravu bez kraja i parlament će se podijeliti po tom pitanju, a to nije cilj ovog izvješća. Dakle, bolje je mm, bolje je da se drugačije organiziramo. Druga vrsta amandmana govori o ravnoteži između parlamenta i komisije, tko odlučuje što. To smo već više puta isticali kao parlament da bismo htjeli da naša uloga bude prisutna kada je riječ o pregovorima te da sudjelujemo u procesu suodlučivanja. To se nije događalo na pravilan način do nedavno jer komisija nije s nama raspravljala o, politikama. Dakle, to su amandmani koje smo primili, koji žele pojačati ovo područje. No, to je nešto, nešto, nešto drugačije od onoga što smo do sad tražili kada je riječ o praktičnoj primjeni Lisabonskog ugovora. Vidjet ćemo kako ćemo se odnositi prema ovim amandmanima, ali to ide protiv nečega, o čemu smo već većinom odlučili. A kao su opće komentari koje bih htio reći sad u ovoj fazi, na razini informacije za vas. Želim vas podsjetiti na kalendar. Glasovanje u odboru se je planirano za 19. ožujka. Nadam se da ćemo početkom idućeg tjedna imati već neke prijedloge kompromisnog teksta. Možda radujem vidjeti reakciju kolega kada budemo radili na ovom tekstu te ga uputimo na plenarnu sjednicu. Hvala ti Vajlo. Imali zahtjeva za riječ od strane koordinatora ili izvjestitelja u sjeni na izvješće vajlo. Dobro, onda ćemo glasovati na idućem sastanku 19. ožujka i potom izvješću putiti na plenarnu sjednicu. Vrlo je važno da ovo izvješće obuhvati ono što smo, su koju smo izvukli tijekom pregovora o višegodišnjem financijskom okviru kako bi naši nasljednici mogli i dobiti o tome pravilnu sliku. Sada vam predlažem da pređemo na desetu točku dnevnog reda, na izvješće Jensen. Imamo jednu izmjenu proračuna za 2014. nacrt izmjene proračuna za 2014. To je prilika koju nećemo propustiti. Dajem riječ kolegici Jensen. Imamo li još o čemu ćemo raspravljati? Ne, dobro, onda molim koordinatore da ostanu u sali kako bismo se pozabavili nekim sitnicama. Prevoditelji su s nama do 12.30. Dakle, deseta točka dnevnog reda. Hvala vam. E, riječ je o manjoj izmjeni. Nema konkretan učinak. Po proračunu riječ je o tehničkoj stvari. To su tri potrebe. Dakle, povećanje Europskog investicijskog fonda, promjene pravne baze za horizont 2020. To je usvojeno nakon što smo usvojili proračun za 2014. I stvaranje proračunske strukture za poduzetništvo u željeznici. To su tehničke stvari. Moj prijedlog je da se o tome raspravi na plenarnoj sjednici. Vijeće će se ovim pozabaviti početkom travnja i onda imamo 42 dana da izrazimo svoje mišljenje. i onda ćemo biti usred e, izborne kampanje do zato bismo trebali ciljati na drugu plenarnu sjednicu tijekom travnja. A s obzirom e, na sadržaj, mislim da ćemo imati izvješće koje neće mijenjati stav e, vijeća, odnosno stajalište vijeća. Dakle, neće doći do izmjene prijedloga komisije. Ako to to nešto na što pristane vijeće, onda ćemo mi na to pristati vrlo jednostavno. Hvala. Hvala. Zahvaljujem. Naravno, to će isto tako ovisiti i o rokovima vijeća. Mi bismo htjeli da bude moguće glasovati prije izbora, Rok za predlaganje amandmana je 10.3. u 10 sati kako bismo mogli o tome e, glasovati prvog četvrtog na odboru za proračune i na drugoj sjednici u travnju u Strasburu. Evo, dakle, to bi bila deseta točka dnevnog reda koju smo sada odradili i sada imamo nešto o politici nekretnina. Monika. E, dragi gospodine predsjedniče, e, kolegica Precipata danas nije ovdje, tako da molimo za odlaganje ove točke dnevnog reda za sljedeću, sljedeći sastanak e, kako bismo još i obavili konzultacije sa EBOM, e, odnosno koncem ožujka će tek EBA potpisati te ugovore. Dobro, dakle svi se slažemo kada je riječ o članku 203. stavku 5. uredbe, financijske uredbe i tražimo odgodu od dva tjedna e, kako bismo mogli imati vremena za odluku, dakle govorimo o EBI i dakle o tome ćemo odlučiti na sljedećem sastanku. I sada sljedeća i posljednja točka dnevnog reda. Uta će nam reći nešto o radu među institucionalne skupine o agencijama. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratka. Jučer smo imali prvi sastanak E, međuinstitucionalne radne skupine e, o agencijama. Kao što znate, konferencija predsjednika je ovlastila Moniku Holmer, zapravo e, izabrala Moniku Holmer, mene, Eider i još jednu kolegicu kao članicu ove radne skupine. Imali smo dnevni red koji je u prvom redu regulirao okvir e, za budući rad ove radne skupine, dakle sastav radne skupine, potom je bila riječ o mandatu, to je već bilo malo teže, ali e, mislim da smo se sporazumjeli o tome da u e, nećemo uzeti saopćenje komisije kao referentnu točku, nego ono što ćemo mi razraditi i to ono što su tri institucije e, u e, dogovorile u okviru zajedničke deklaracije. Dakle, konkretno želimo raditi na taj način da kao i u prethodnoj međuinstitucionalnoj radnoj skupini imamo takozvanu političku razinu i tehničku razinu gdje ljudi iz našeg tajništva i iz tajništva komisije i vijeća e, međusobno određuju, odrađuju naše političke dogovore pod znakovima navoda, navoda, to moram staviti u znakove navoda, dakle pripreme se trebaju odvijati što brže. Naš e, sljedeći drugi sastanak bi trebao već dati prve rezultate i to e, želimo da ta drug, taj drugi sastanak e, se održi u prvom tjednu u travnju još nije potvrđeno kada će vijeće E, moći organizirati taj drugi sastanak, odnosno trijalog, jer će se prije toga drugog i trećeg, ja vjerujem, u Ateni održati jedan neformalni sastanak Ekofina u Ateni. U svakom slučaju vjerojatno ćemo se sastati prvog travnja ili eventualno četvrtog travnja, vidjet ćemo kako će E, se stvari odvijati do, sad, do tada želimo vidjeti, razjasniti što će biti temelj našeg budućeg rada, dakle stanje e, stvari, kako će dakle e, radi se o tome da želimo 5% više osoblja u agencijama Vidjet ćemo koje agencije su dobile nove e, zadaće za godine 2013. i 2014. i kako su uspjeli izaći na kraj sa tim obujmom posla uspreko smanjenju broja osoblja. E, dakle vidjet ćemo koje su agencije uspjele e, imati prihode i koliko i što je vrlo važno na koji način E, agencije vrše usluge našoj industriji na primjer usluga za sigurno, e, agencija za sigurnost zračnog prometa u Kelnu ili e, agencija za kemikalije u Helsinku. kako se te agencije E, nose s time da postoji zahtjev da se smanji broj osoblja, a s druge strane industrija od njih traži e, usluge na e, adekvatnom nivou kako bi onda mogle prodavati svoje proizvode u cijelom svijetu. Dakle, kako se agencije nose s time? To želimo barem E, razjasniti. Cijeli, cijela ta radna skupina e, ne bi trebala ponavljati cijeli posao koji smo već obavili u prošle tri pol godine u prvoj radnoj skupini, ne želimo duplicirati, nego želimo da ova radna skupina olakša svak, e, e, posao koji svake godine obavljamo u vezi sa proračunom. Tako da ne bi svaki put kada razgovaramo o proračunu, svaki put morali razgovarati o agencijama. E, ta radna skupina neće donositi naravno odluke umjesto E, onih koji su nadležni za odlučivanje o proračunu, ali barem možemo olakšati donošenje tih odluka jer ćemo e, odraditi cijeli taj pripremni e, dio posla. Ja sam u ovom trenutku optimistična što se tiče našeg sljedećeg sastanka u prvom tjednu travnja i nadam se da ćemo nastaviti e, sa radom na e, pozitivan način. Vijeće se izjasnilo da će se 2014. odgovoriti, e, održati dva politička sastanka, dakle prvi u prvom tjednu travnja, a drugi početkom rujna. Tako da bismo onda zaključke koje izvučemo, odnosno rezultate našeg E, rada mogli uključiti e, u u, postupak donošenja budućeg proračuna. Međutim, e, još E, nismo dobili pristanak vijeća da se sa radom ove radne skupine nastavi u idućim godinama. Za sada imamo samo njihov pristanak za rad ove radne skupine za 2014. a sljedećih godina e, ćemo vidjeti da li ćemo nastaviti sa tom vrstom rada. Sada očekujem da će vijeće uvidjeti da je to dobar plan i da je dobro da nastavimo e, s takvim načinom rada. E, nadamo se da će vijeće uvidjeti da je to e, dalo dobre rezultate i da ćemo moći nastaviti sa radom. Eto, do sada nije bilo puno toga o čemu vas mogu izvijestiti, ali komisija i Europski parlament su barem e, uputili vijeće pravim putem. U redu, hvala Uta. Hvala, mislim da uistinu si dobro odradila posao. Dakle, uistinu taj posao zahtjeva veliko strpljenje. Monika Holmajer je zatražila riječ. Htjela sam samo reći svoj dojam. Ja jučer nisam mogla biti e, prisutna na sastanku, ali na temelju mnogih razgovora e, imam dojam da vijeće što se tiče teme agencije je vrlo oprezno, a komisija e, se želi pridržavati svojih već donesenih ciljeva i postojećeg plana tako da tu nema mnogo spremnosti na fleksibilnost odnosno neku pokretljivost ja nemam dojam ja imam dojam da e, je vijeće zbog toga nefleksibilno jer se svaka zemlja boji da će izgubiti svoju agenciju, a s druge strane se boje da će se morati za to izdvojiti više novca. Ako uspijemo objasniti vijeću e, da mi vrlo ozbiljno e, od restrukturiranja preko E, opreznog baratanja novcem da naš plan nije i naše namjere nisu da sve to napušemo i e, povećamo nego samo želimo e, optimirati rad agencija odnosno omogućiti im jednostavno da rade svoj posao tako da se nadam da će se vijeće u buduće približiti našoj poziciji. Želim zahvaliti Juti, odnosno želim nam, e, nama objema, odnosno nama, nama e, svima e, uspjeh u budućim pregovorima sa vijećem. Da, i to, to svi mi vjerujemo. Dominik Rike. Hvala gospodine predsjedavajući. Vrlo kratko da zahvalim Uti na trudu kao i ostalim članovima skupine. Međutim, moram iskazati i zabrinutost zbog činjenice da ova rasprava u parlamentu ima za cilj stabilizirati agencije u općem institucionalnom okviru Europske unije. Dakle, pokušava se optimizirati njihov rad, vode se rasprave o proračunu, kao što je Monika rekla, postoje problemi jer e, vijeće brani agencije u državama članicama, a istovremeno se pokušava optimizirati njihov rad. Ono što me brine jest da agencije imaju dinamičan profil. Dakle, kako mi donosimo zakonodavne odluke, e, e, agencijama se daju nove zadaće. I ono što možemo ustanoviti jest da su ponekad te zadaće iznimno važne, važne su u zakonodavnom smislu, međutim e, to se uopće ne odražava na proračunska sredstva. ću dva primjera. Spomenuli smo Agenciju za zrakoplostvo koja će dobiti u sklopu jedinstvenog europskog neba i revizije e, tog okvira. Dobit će neke nove, bit će povjerene nove zadaće. Dakle, pitanje je imaju li za to dovoljno sredstava. Prošli tjedan u Strasburu smo glasovali za Europsku željezničku agenciju, četvrti e, paket e, za željeznice. Financijski prilog koji je predložila komisija je nedostatan i ako agencija nema dovoljno sredstava da bude regulator reforme, znači da reforma pada u vodu. E, UTA je spomenula funkcioniranje, e, certifikaciju, normizaciju, dakle to su isto tako vrlo bitne zadaće za gospodarstvo i gospodarsku aktivnost. Zatim e, tu je bitno isto tako i regulacija na europskoj razini, zakonodavstvo na europskoj razini. E, prema tome, agencije zapravo imaju sve veće nadležnosti i e, sad, e, naravno, vijeće od početka bilo nepovjerljivo prema agencijama jer ih smatra konkurentnima vlastitim institucijama. Dakle, e, s jedne strane se, e, dakle, postoji ta dinamika kod e, rada agencija i moramo uhvatiti korak s time jer će nam to stvarati problema na zakonodavnom planu. Mislim da je to uistinu jedan zabrinjavajući budući trend. Da, slažem se. Svaka zemlja je vezana uz onu agenciju koja se nalazi na njezinom teritoriju, a istovremeno vijeće smatra da ima previše agencija, a komisija ih opet ne brani u dovoljnoj mjeri. Gospodin Klute. Hvala gospodine predsjedniče. Ne znam više francuskog osim hvala lijepa pa ću nastaviti na njemačkom. Želim samo podvući ovo što su prethodni govornici rekli. E, mi smo u posljednjih pet godina u odboru za gospodarstvo se bavili krizom u kojoj smo još uvijek i 2010. smo uspjeli e, ustanoviti tijelo za nadzor e, vrijednostica, znači ESMA i također agenciju EBA u Londonu. Prije godinu dana sam sa šefom ESME imao dulji razgovor e, u Parizu o problemima koji su e, sada već e, danas ovdje spomenuti. Ispričavam se, mikrofon se sam od sebe isključio, to se danas već nekoliko puta dogodilo. Dakle, tehnički problemi. Dakle, on mi je rekao da sa regulacijom Bazila tri, odnosno sa Mifidom su ogromni dodatni, e, ogromne dodatne zadaće e, došle koje oni sada više nisu u stanju odraditi e, krizu u krizi smo još uvijek i ako želimo Um, izaći iz ove krize i prevenirati buduće onda moramo učiniti više ja imam dojam da vijeće s jedne strane uh, se složilo uh, uh, o tim dodatnim zadaćama za agencije, a s druge strane ih zapravo sada onesposobljava, omogućava im zapravo daljnji rad. Dakle, kad se radi o odlukama koje se donose na europskoj razini, a ne na e, nacionalnoj, to je dakle problem kao što su i prethodni govornici rekli moramo osigurati da agencije ostanu neovisne jedna konkretna stvar e, na koju me upozorio E, predsjednik ESME je e, struktura financiranja 16% dobivaju od zemalja članica ostatak od Europske unije i sada je pitanje je li to uopće pitanje on je Eh, predložio da zbog eh, smanjenja sredstava koje zemlje članice traže da je teško dobiti više sredstava od zemalja članica i zato je njegov prijedlog da se razmisli o tome eh, da se eventualno promijeni taj postotak Eh, odnosno taj omjer između sredstava koje se dobiva od zemalja članica i sredstava koja se dobiva iz proračuna Europske unije. Možda bi to trebalo isto staviti, eh, uključiti u raspravu, odnosno u rad ove radne skupine. Eh, u svakom slučaju, to još želim podući, postoji veliki pritisak na uopće sposobnost tih agencija da obavljaju svoj posao eh, ako im nećemo omogućiti da rade svoj posao onda ih nismo trebali ni osnivati. Da, isto bismo tako bismo mogli preuzeti ideju povjerenice Georgijeve da se iskoriste novčane kazne da upravo o tome se radi kad smo jučer formulirali što je prvo što trebamo odraditi je da prvo moramo pogledati za sve agencije koje smo imali stanje stvari u 2013. i koje agencije imaju koje dodatne zadaće sada koje su dobile dodatno na prethodne u odnosu na prethodni E, period. To sam rekla i prošli tjedan na plenarnoj sjednici kad smo govorili o paketu, četvrtom žezničkom paketu. očekujem da komisija nakon što usnovimo takav zakonodavni paket da nam omogući i odgovarajući e, će sredstva u proračunu za e, to. Dakle, agencija za željeznice koju e, sada osnivamo također će trebati sredstva. Ovo što si ti sada predložio, Jürgen, znači da nam sada treba komisija dati jedan novi prijedlog. Mi ne možemo u okviru e, donošenja proračuna jednostavno e, donositi takve odluke bez odgovarajućeg prijedloga komisije postoje i druge agencije, na primjer EIOPA je mišljenja da e, bi im bilo draže da ih se 100% financira iz europskog proračuna e, kako bi se prestali mučiti s tim da uopće pokušaju dobiti sredstva od zemalja članica mi to ne možemo jednostavno odlučiti, e, to nije u našoj nadležnosti, ali možemo e, tražiti od komisije da komisija e, da takav prijedlog. Ja se nadam da ćemo na sljedećem sastanku na temelju tih materijala, odnosno uvida u te materijale, steći jednu ukupnu sliku o svakoj pojedinoj agenciji i da ćemo onda sa vijećem moći razgovarati i o sadržaju. To je u okviru e, postupka donošenja proračuna. E, vijeće rado govori o brojkama, ali ne i o onome što se pomoću tih brojki zapravo odrađuje e, oni samo e, e, žele smanjivati brojke a kakve posljedice to ima to te činovnike u vijeću ne zanima dakle moramo poraditi na tome da dođe do nekih spoznaja ne samo kod nas, nego zapravo u vijeću. Nadam se da ćemo uspjeti u tome. U redu, hvala. Zahvaljujem svima. Sada smo došli do kraja dnevnog reda. Zatvaram sastanak i molim koordinatore da ostanu u dvorani. Dobili ste e, dnevni red, Imaćemo ćemo dvije točke brzo ćemo ih odraditi i e, htio bih iskoristiti činjenicu da su prevoditelji još ovdje, posebno engleski, francuski i njemački, dakle za ta tri jezika, ako je to moguće, da i španjolski i portugalski. Ostali, e, ostale puštam. Hvala.